sutra. Uvaženi kolege, sljedeća točka na našem dnevnom redu je izjava komisije o vladavini prava u Rumunjskoj. Najprije ću dati riječ gospođi Jurovo, Jurovi ponovno. E, izvolite, imate riječ u ime komisije. Madam President, honorable members, the Commission has made... Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, e, komisija je vrlo jasno rekla i parlamentu, a i šire da e, pomno prati i sa velikom zabrinutošću sve što se događa u, Rumunskoj. Rumunjskoj. E, u nekoliko smo navrata ponavljali da Rumunjska mora nastaviti sa postupkom reformi i da to mora učiniti što brže. To znači da moraju ići naprijed, a ne natrag, te da se moraju suzdržati od bilo kakvih koraka koji će um, potkopati sve ono što je do sada učinjeno. Gospodin potpredsjednik Franz Timmermans se osobno uključio i razgovarao sa premijerkom Dancilom i sastali su se u nekoliko navrata te održali konstruktivne razgovore. Komisija je uvijek vrlo jasno rekla da su potrebne konkretne mjere s rumunjske strane i da to mora uslijediti što je prije moguće. Um, Posljednji sastanak je održan prije dva tjedne, no nažalost još uvijek nismo uspjeli doći do zaključka da je Rumunjska ponovno na pravom putu. Ako se ne budu rješavale e, stvari koje kod nas izražavaju zabrinutost, komisija će morati poduzeti određene mjere. E, danas nećemo razgovarati o tehničkim detaljima, niti vas možemo ažurirati o tome što se događa još od, od studena. Svakako napretka nije bilo. Isto tako danas nismo ovdje kako bismo razgovarali o posljednjim zakonodavnim razvojima kojima se prenose brojne europske direktive što bi moglo biti nekompatibilno sa europskim propisima ili da se narušava povjerenje kroz nedavne kontroverzne postupke imenovanja. Situacija oko imenovanju za e, sljedećeg e, voditelja Europskog EPO-a e također nije pomogla. Danas nećemo razgovarati o svemu tome. Danas ćemo razgovarati o vrlo stvarnim rizicima kad je riječ o vladavini prava u Rumunjskoj a posebice o neovisnosti e, sudstva te borbi protiv korupcije. Kao prvo, moguće izmjene kaznenog zakona te zakona o kaznenom postupku su vrlo važne teme i takve teme traže e, sveobuhvatne rasprave sa dionicima, sa sucima te vrlo jasno razumijevanje posljedica bilo kakvih izmjena. Bilo kakve mjere koje budu poduzimane moraju biti u skladu sa europskim pravom te sa međunarodnim obvezama a i sa preporukama Vijećama Europe o borbi protiv korupcije. Rumunske nadležne nadležna tijela e, će i riskirati ako krenu dalje, a ne poštuju sve ovo što sam navela budući da e, su nedavno donijeli zakon kojim će osigurati nekažnjivost visokih političkih e, dužnosnika u slučaju korupcije. Drugo, kad govorimo o Visokom kasacijskom sudu te sljedećim naknadnim mjerama kojima se traži mm, izmjena sastava vijeća sudaca postavljaju se ozbiljna pitanja što je potrebno učiniti sljedeće, a to se ne može razdvojiti od mogućih posljedica otvaranja prošlih slučajeva, a to bi moglo dovesti do masovnog uplitanja u neovisnost sudstva. E, rizik da se e, naruši i rumunjski kazneni sustav, uključujući i brojne slučajeve korupcije, sve to ne možemo ignorirati. Treće, imenovanje tužitelja te potreba da se uspostavi snažan sustav imenovanja najviših, tužitelja. To nije ništa novo. No, svi postupci e, jačanja do sada su bili oslabljeni. Riječ je o itekako kontroverznim postupcima imenovanja najviših tužitelja poput glavnog tužitelja i tako dalje. Četvrto, uspostavljena je i posebna sekcija za istrage. O tome se također govorilo u izvještaju, a o tome je govorilo i tijelo za borbu protiv korupcije Greko. No, unatoč svim tim preporukama i upozorenjima, vlada i dalje nastavlja s ovakvom strukturom. Dakle, sve ovo što sam navela nas i tekako brine. Bojim se da sve to se pretvara u vrlo zabrinjavajuću, uh, zabrinjavajući obrazac. Očito je da se u Rumunjskoj donose ubrzane odluke kad je riječ o ovako važnim i osjetljivim pitanjima. Ako se na ovo ne bude pružilo odgovore, komisija će morati djelovati i iskoristiti sva sredstva koja ima na raspolaganju. Stoga komisija poziva Rumunjsku da e, si uzme vremena da pokuša postići konsenzus te da posluša e, savjete e, Venecijanske komisije te da uključi sve dionike u proces. Za Rumunjsku još uvijek nije kasno te da nastavi sa pravilnom reformom svog sustava. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Gresle u ime na dvije minute. Povjerenice, e, predsjednice, drage kolege. E, nažalost, um, E, ne možemo pozdraviti e, rumunjsko predsjedništvo, naime, e, iako je jako važna tema, u ovoj važnoj temi nas brine posebice zato što je rumunjsko predsjedništvo trenutno predvodi Europsku uniju po ovom pitanju, a mi još nikada nismo vidjeli takav slom vladavine prava i ono što si Rumunjska dopustila, to se još niko nije dopustio i nadamo se da će ovo ostati jedinstveni takav primjer i bilo bi dobro da se eh, SED puno eh, ranije odlučio govoriti o ovoj stvari koja se događa u Rumunjskoj. I znači mi eh, preporučamo uz članak sedmi također obustaviti isplate jer ne možemo E, nastaviti s ispotama glede e, sloma e, pravne države. rumunjska vlada je počinitelj koji ima žrtve, a prva žrtva je neovisno pravosuđe i korupcija koja cvijeta. Imamo socijalističkog predsjednika parlamenta koji je bio u prvoj instanci također optužen za prijevaru. E, naime, ovdje se primjenjuju dvostruki standardi, imamo Ustavni sud e, koji e, je pod velikim pritiskom, također vidimo kakav je postupak sa žalbenim postupkom pred sudu. Sada vidimo i druge stvari koje se događaju sucima i odmazdama koje se ovdje događaju. To je e, kao i prema kandidatkinji za e, novi Europski parlament i niz drugih e, položaja. Nažalost, vijeće nije dovoljno ili nije ništa poduzelo da da nešto učini po ovom pitanju i vijeće je stoga također suučesnik i sudionik u ovom postupku koje provodi rumunjsko predsjedništvo na njegova e, e, kandidatura je e, popis golemih prekršaja protiv vladavine prava i prava. Naime, za poziciju Europskog glavnog državnog odvjetnika. Tako da ovo pitanje doista je pitanje kojim se rumunjsko predsjedništvo trebalo e, pozabaviti. Imate plavi karton gospodina Kriste, prihvaćate li? Hvala vam što ste prihvatili moje pitanje. A ja želim postaviti sljedeće pitanje na engleskom kako bismo mogli iskoristiti prijevod. Gospođo Gresle, u vašem ste govoru vrlo oštro kritizirali Ustavni sud u Rumunjskoj. Možete li nam, molim vas, objasniti nama Rumunjima kako e, mogu li e, članovi e, Vrhovnog Ustavnog suda biti članovi određene stranke? E, uvaženi kolege, nisam ja to uopće govorio, ja sam e, može neko biti član e, stranke ili ne, nego što čine i držali se prava pojedini političari. O tome se govori i krajnje vrijeme da socijalistička stranka također se odredi prema tome. Mislim, zašto E, ovo je pitanje koje se tiče cijele Europe i to je isto također i kod revizorskog suda i kandidata za e, revizorski sud se ponovno pokazalo da nije rekao istinu e, o tome gdje ima sukob interesa u tvrtkama u kojima ima udjele. Znači, ovo nisu rumunjska pitanja, nije to rumunjsko pitanje rumunjskih zastupnika u parlamentu, to je europsko pitanje cijele Europe. Hvala vam. Ispričavam se. Nastavljamo raspravu. Na minutu i pol riječ ima gospodin eh, Weidenholzer iz Socijalista. Izvolite, imate riječ. Htio sam reći da predsjednica vodi ovaj sastanak, a ne gospodin Preda. No, eh, za razliku od prethodne govornice mislim da e, eh, rumunsko predsjedništvo je u vrijeme UNU koje je bilo na raspolaganju ipak uspjelo puno toga postići i zato doista čudi. Mislim, gospodine Preda možete jednom poslušati, malo discipline ne bi škodilo. Zato još više začuđuje što danas imam, moramo voditi ovu hitnu raspravu. Mislim, ne raspravljamo o ovim pitanjima po prvi puta. U studenom je naš doma u jednoj ruzulici jasno rekao da ono što se događa u pravosuđu ne smije e, utjecati na neovisnost pravosuđa u Rumunjskoj jer nas samo tako može e, boriti protiv korupcije. Treba uspostaviti kontrolu i protukontrolu i jačati parlamentarni nadzor e, no e, na ono što smo tražili nije e, uspostavljeno što je šteta, ali ne radi se ovdje o nečemu što govorimo protiv Rumunjske, nego o našem zajedničkom razumijevanju prava. Funkcionalna država prava je ključni stup zajedničke Europe i to je također jedan e, od kriterija iz kopenhaških kriterija i moramo inzistirati na njihovom pridržavanju. To nije miješanje unutarnja pitanja zemlje članice, nego je to u interesu svih nas. I naravno da e, to, e, to, to, to je nešto što su e, zajednički pravni i principi načela pravne države koje moramo zajednički utvrditi i to su naši, naša poruka Bukureštu. Samo na taj način istok i zapad mogu se više bliže povezati. A sada riječ ima gospođa Makovej u ime konzervativaca. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. U Rumunjskoj vlada grupa korumpiranih političara, a se njih predvodi gospodin Dragna koji je već e, osuđen. A, a, saslušanja se ne, i ročišta se neprestano odgađaju suci i tužitelji su manje važni od političara, a novac od ulaganja se pretvara u mito. Na taj način uništavaju demokraciju zato što korumpirani političari nisu dostižni pravdi. Sudbine 20 milijuna ljudi ovise o ovoj skupini. Je li to sigurno? E, I mislim da je vrijeme da stvarno treba riješiti stvar u e, Rumunjskoj. Vidjeli smo i nasilan odgovor na prosvjednike, na nas se pucalo gumenim mecima i e, puštao se suzavac. Svjedočimo propasti naše zemlje. Očajni smo Mm, a naši se političari drže na vlasti. Bojim se da se Rumunjska danas pretvara u e, kriminalno kriminalnu e, diktaturu. Četiri milijuna ljudi je napustilo e, zemlju. Isto tako svađamo se s Europom zato što smo kroz cijelu povijest živjeli na e, marginama i ovo je naš posljednji vlak. Doista želimo biti dijelom Europe. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Intveld na tri minute. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Hvala i vama, povjerenice. Moram na samom početku reći da mi je također doista nelagodno što ovdje nema nikoga iz vijeća i dijelim zapravo iziritiranost gospođe Gresle koja je na to ukazala. Ali isto tako moram iskazati žaljenje zbog e, nenazočnosti gospodina Timmermansa. Nemojte se uvrijediti gospođa povjerenice, ali on je potpredsjednik komisije i to je u njegovom djelokrugu rade. Što je određeno posljednjih pet mjeseci? Prošlog tjedna je komisija predložila komunikaciju o vladavini prava koja je jedva da je vrijedila papira na kojem je napisana. Gospodin Timmermans nije se pokazao niti na odbor Libe da to prezentira, nego to prepustio svom službeniku. Gdje je sada? Što je radio posljednjih pet godina? Dosta mi je već toga i već sam se umorila od tih e, rasprava. Danas razgovaramo o Rumunjskoj, kritiziraju ih pučani, sutra će socijalisti kritizirati Mađarsku, pučani će možda isto tako, neki od vas će biti kritični, znam da je gospođa Gresle e, vrlo poštena u tom smislu i još neki drugi članovi pučana, ali ovdje se stalno radi o stranačkim obračunima. Ovo nije stranački obračun, to su vrijednosti iz članka drugog ugovora. To su vrijednosti koje se tiču svi u nas, neovisno o tome koje su, kojoj mi političkoj obitelji pripadamo. Ovaj dom je prije dvije godine usvojio stajalište, prijedlog za jedan opći mehanizam koji bi trebao vrijediti u svim državama članicama, koji bi trebao biti obveza za sve vlade država članica. I komisije, ne govorim ovdje vama povjerenice, gospodin Timmermans je za to odgovoran. On je rekao, nama to nije potrebno, mi imamo sve mjere, i instrumente koje su nam potrebne, ali to nije točno. Gospodin Timmermans je špicen kandidat kao i gospodin Weber, pa bi mene zanimalo da nam ta dvojica špicen kandidata koji su obojica vidljivo ovdje nenazočni, kažu što namjeravaju učiniti kada budu izabrani na mjesto komisije, predsjednika komisije. Hoće li predsjednik komisije Weber doista učiniti ono za što se zalagao kao zastupnik, a to je da će predložiti jedan cjeloviti mehanizam e, zaštite koji će se primjenjivati na sve države članice, dakle zaštite E, odnosno protiv povrede prava. Moj klub e, ALDE se snažno distancirao od rumunjske stranke u vladi zato što smo razočarani ne samo zbog ovih izmjena kaznenog zakona nego i zbog njihove nemogućnosti da podrže civilno partnerstvo Također smo razočarani njihovim stavom e, u slučaju Kviši i e, razočarani smo zbog njihovih pokušaja da pokušaju spriječiti registraciju novih stranaka koje se žele kandidirati na europskim izborima. Dakle, e, mislim da moramo inzistirati na, onom D, na ovom DRF paktu u sljedećem sazivu. are you expecting, accepting it? Preda. Izvolite, gospodine Preda. Evo, potpuno se slažem s vašom kritikom o komisiji gospodina Timmermansa također, ali no, ja ne želim sad ovdje pristrano govoriti, ali ipak vaš šef, gospodin Verhofstadt, eh, ništa još nije rekao o stanju u Rumunjskoj. On je čutao. Dakle, ovi problemi nisu započeli prije tri mjeseca, gospođo, i kada smo vas pitali da li nešto radite, vi ste ostali tiho po strani. A sada, ovo je čista izborna kalkulacija, ovaj vaš nastup. Zašto ne? Recite mi zašto gospodin Verhofštat ništa nije rekao, dakle, je li to njegovo osobno prijateljstvo s gospodinom Teličanom ili da li to znači da privatna prijateljstva su važnija od ovih načela koja vi zazivate? Recite mi. Ne, potpuno ste pogriješili. Pročitajte samo zapisnik ovog doma i stav našeg kluba je bio jako čvrst. Da su pučani bili jednako čvrsti po pitanju gospodina Orbana, ne bismo uopće bili u situaciju u kojoj smo sada s Mađarskom. Mi smo bili jako kritični glede onoga što se dešava u Rumunjskoj. Mi smo, kao što rekoh, formalno se eh, udaljili od eh, drugih članova te vlasti i mi uh, Aldeovci smo tražili da ih se izbaci iz naše političke obitelji. Mi to teška srca radimo, jer da, tu su brojne godine političkog prijateljstva, ali mi se držimo vlastitih principa, za razliku od pučana koji se još nisu distancirali od gospodina Orbana. Tako da vam preporučam da pročitate zapisnik ovog doma, jer sam ja osobno, gospodine Preda, sudjelovao u raspravi o Rumunjskoj i bila sam jako kritična, gospodine Preda. I molim vas da i sami budete jednako kritični prema vlastitim članovima kao što je gospodin Orban. Puno hvala gospođi Sargentini, ali prije toga i... Dakle, sada dajemo riječ gospođi Sargentini, ali prije toga i gospodinu Postinaru. Mulțumesc. Doamna kolega am două întrebări. Puno hvala. Imam dva kratka pitanja. Znate li vi koliko često je Rumunjski ustavni sud rekao da se gospodina gospođa Kveši ponašala nesukladno zakonu i da je prekršila zakon. Dakle, slučaj o kojem se sada radi, tu postoji jedan postupak zbog zlouporabe pozicije protiv gospođe Kveši i vrlo važni svjedoci dolaze iz njezinog bivšeg radnog okruženja. Dakle, radi se o dva državna odvjetnika koji su se borili protiv korupcije, koji su dali izjavu protiv gospođe i Kako da možete reći da se tu vrši politički pritisak u ovome slučaju? Izvolite, gospođo Sargentini. Gospodin Tvelt, ja neću ulaziti u pojedinosti o pravosudnim odlukama, ali hoćete mi dopustiti da završim, molim vas? Da li vas zanima odgovor? Dakle, imam 30 sekundi na raspolaganje, već sam pola zbog vas izgubila, dakle, dopustite završim. Dakle, znam kao prvo da je sud već dopustio gospodin Kerviši da putuje i govori. No, ključ ovoga svega je da argumenti koje ovdje čujem, e, koji se protive, ne poboljšavaju stvari, jer imič koji imamo ovdje jest e, totalne zbrke, a ono što nam je potrebno je sladavna prava, ne samo za Europsku uniju, već i za narod u Rumunjskoj jer mladi u Rumunjskoj čeznu za zemljom koja je stabilna, u kojoj ima, imaju pouzdanu vlast, a ne one priče o, evo ovdje imamo ljude u sud, po sudovima, pa onda se i upliću i tajne službe i tako dalje. Zar mislite da će to poboljšati stvari? Ne mislim. Hvala zastupnice. Sada nastavljamo sa raspravom i riječ dobiva gospođa Sargentini. Izvolite. Hvala predsjedateljica. Predsjedateljice, vladavna prava nije lijeva ili desna i jako je bolno ovdje vidjeti da rumunjska vlada podržava mađarsku vladu tako što ne stavlja na dnevni red izvješće o Mađarskoj. I svi su to već rekli, ali to je doista krajnje razočaravajuće. Naime, razočaravajuće to što rumunjski predstavnici nisu ovdje među nama. To je nevjerojatno. I predsjedništvo je to koje je delegitimiralo kandidata parlamenta za europskog javnog tužitelja i time se legitimira cjelokupni postupak. Dakle, borba protiv korupcije od ključnog značaja u okviru vladavine prava. A ovdje imamo zemlju koja e, itekako ide nazad, a istovremeno u ovom trenutku predsjeda Europskim vijećem. Dajte mi još jedan sličan primjer. A da, evo, tisuće 2011. kada je mađarska vlada predsjedala vijećem. To je bilo tih pola godine se ništa nije dogodilo. Ljude bi trebalo biti sramota ovoga. Šest tjedana prije izbornih izbora imamo takve situacije koje nam služe kao primjer. Hvala. Dobro večer, dragi kolega. Gospodin Baten ima riječ dvije minute u ime kluba zastupnika NF-a. Izvolite. Gospodin Baten nije tu. Dobro. Prelazimo na gospodina Lenarsa. Imate riječ minuti i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europska unija je više od jedinstvenog tržišta ili samog partnerstva. To se radi o savezu različitih zemalja koje su se udružile nakon rata, koje su se odlučile da žele zajedno biti jake. Dakle, ta ujedinjenost ih čini jakima, ali samo ako se temelji na jednakim vrijednostima. A trenutačno je upravo Upravo u tom grmu leži zec, dakle neke države članice se udaljuju od vrijednosti Europske unije, a istovremeno vidimo da ne postoje nikakve posljedice od strane Europske komisije zbog toga. Dakle, um, potpredsjednik Timmermans je rekao da nije potrebno uvesti nikakve poticaje i on je pokrenuo sedam postupaka bez ikakve sumnje. A Mm, također su tu i neke druge zemlje poput Malte gdje se ništa ne poduzima. Dakle, ništa se ne poduzima po pitanju Bukurešta i Valeta, ali mi ne smijemo imati dvostruka mjerila u Europskoj uniji. Dakle, ne smijemo jedne braniti samo zato što je to politički lakše nama. Dakle, ako imamo države članice koje se ne drže vladavine prava, koje krše, onda i na to moramo i ukazati. Europska komisija to mora konačno učiniti. Hvala. Hvala, gospodin Nika ima riječ na dvije i pol minute. Hvala. Dakle, mi raspravljamo bez preciznih, bez da imamo precizne, konkretne podatke o Rumunjskoj. Ništa ga još nije rečeno i zato sada mi e, moramo iznijeti činjenice i moramo e, se e, suprotstaviti mnogome što je rečeno ovdje. Nisu iznijete samo istinite činjenice. Dakle, kakva je vladavina prava? Vladavina prava znači da postoje prava i obveze za građane. 2009. je glavni državni tužitelj u svojoj bio um, zajedno sa tajnim službama jedan eh, tajni protokol, jedan tajni zapisnik, a već dvije godine se razotkrivaju različiti slučajevi vezano uz te tajne zapisnike u suradnji s tajnim službama i ljudi naravno sada um, primjećuju da su ti zapisnici postojali i da su doveli do zlouporabe položaja i da je došlo do nepravde ja mislim da možemo s pravom reći da Rumunjska eh, u stvari ima dvostruka mjerila kada je riječ o vladavini prava, ali u drugim sektorima svakodnevnog života, primjerice krivotvorene namirnice koje su na eh, tržištu, puštene na tržište ili lijekovi. Dakle, Rumunji ne smiju pristupiti Schengenu iako već od 2011. ispunjuju sve uvjete. oni još uvijek e, moraju čekati u redovima. 80% Rumunja kaže da je to neprihvatljivo što se događa. A što se tiče zlouporabe položaja u pravosudnom sektoru, to ne smijemo prihvatiti. To treba sve procesuirati. Jer svakoga dana sve više dokaza i Rumunji su e, već i za vrijeme komunizma svjedočili takvim slučajevima i oni to više ne žele prihvaćati. Oni ne žele da se vrši pritisak na državne odvjetnike. Oni ne žele da ih se snima kod kuće i potom vrši na njih pritisak. Dakle, Rumunji žele biti jednakopravni građani u Europskoj uniji. Oni ne žele više biti izloženi diskriminaciji koja se ne temelji na ničemu konkretnom i oni to ne zaslužuju. I Rumunjska doista zaslužuje nešto puno boljega. Puno hvala. Gospođa Weber, izvolite, imate riječ minut. Mulțumesc. România este într-un mecanism de cooperare Hvala. Rumunska je u sustavu suradnje i provjere u Europske komisije i rumunski političari jak su kritizirani u okviru CV e, sustava provjere e, glede načina funkcioniranja određenih sudova koje nisu sukladne načelima pravosuđa. No, europski lideri prije nekoliko tjedana tražili su od e, rumunskih vlasti, sudova i tužiteljstva da prekinu sa istragama jednog građana čija su sva koji, kod kojeg su svi postupci ispoštovani i rečeno je da gospoda Tajani, Weber i Verhofstadt i drugi da su vršili pritisak na suce koji se bavili tim predmetom, a to je jasno uplitanje, neprihvatljivo uplitanje u neovisnost sudstva. Dakle, dragi europski kolege. Prestanemo s dvojakim mjerilima i budimo jednaki sa svim. Hvala. Minut i pol, gospodin Preda, imate riječ. Hvala, predsjedateljice. Ja doista žalim što rumunjska vlada ovdje nije zastupljena i ne sudjeluje u raspravi o samoj Rumunjskoj ili barem da predstavlja kružno predsjedništvo vijeća. Ovdje se radi o prijeziru prema institucijama, našem parlamentu i samom vijeću biti. Doista je žalosno što se nalazimo u takvoj situaciji na prvom rumunjskom predsjedanju vijećem. S druge pak strane, treba je netko biti prisutan jer rumunjski režim, režim iz Bukurešta nije država prava, jer vlast, većina koja je na vlasti od 2016. rade ono što je opisao gospodin Nika, dakle vrši pritisak na sudce, u državnu upravu, pravosuđe, u biti cjelokupno pravosuđe. I kao što je to sam gospodin Nika rekao, kako bi ih primorali da revidiraju već donesene izrečene presude i kako bi se izbjeglo sudsko gonjenje u određenim slučajevima predmetima. Znate, na čelu vlasti imam osobu koja je osuđena za korupciju, a predsjednik parlamenta je čovjek koji je imao problema s pravosuđem. Dakle, kao što znate, evo, ovdje se nagrađuje ljude koji kradu. Dakle, kako čestitati takvoj e, nepoštenoj koaliciji, ljudi. Recite mi to. Gospodin Gradin, imate dvije minute. Hvala, predsjedateljice, povjerenice, dragi kolege. Dopustite, molim vas, e, jedan komentar. Dakle, ova rasprava je pravi neuspjeh povjerenice. Nema nas puno, ovdje je 20 ljudi. Znate, najglasniji protivnici Rumunjske nisu tu. Gospodin Weber je došao u moju zemlju, u Rumunjsku. Usudio se tamo doći. I Rekao je vlasti da prekinu s jednim postupkom koji je bio u tijeku. Znate, što se tiče e, organiziranja pravosuđa, ne može se miješati vlast s jedne strane i vlast u određenoj državi s jedne strane i ljude koji su na odgovornim položajima u EU s druge. Dakle, znate, Rumunji ne uspijevaju razumjeti zašto visoki čas dostojanstvenici EU Europske unije se upliću u E, pravosudne postupke koji su u tijeku. Znate, evo, gospodin Preda je govorio da se ovdje vodi kampanja. Pa i vi to radite. Oni koji analiziraju tako te stvari, isto tako su u sred kampanje. Povrednice, Rumunji to trebaju razumjeti. Mi smo ovdje i snima se sve što govorimo i nismo imali nijedan primjer nepoštivanja vladane prava. Rumunjska vlada je ostvarila na svom e, tijekom svog predsjedanja dobre rezultate. Zar žalite za tim što smo i mi zaključili tolike dosije kao i svi drugi? Povjerenice, neke stvari se ne može dopustiti. neke stvari se ne smije govoriti. Znate, imamo šefa institucija koji je eh, imao katastrofalan utjecaj na instituciju tu se radi o brojnim životima koji su ugroženi i dovedeno pitanje koga vi uopće branite ovdje? Rumunjska nije jedna osoba, kamoli gospođa Keveši. Dakle, Rumunjska je 20 milijuna ljudi. Molim vas da prema svima postupate jednako pošteno i pravedno. Hvala. Gospodin Högmark, imate riječ minuti i pol. Predsjedateljice, podrivanje neovisnosti pravosuđa, podrivanje neovisnosti tužitelja, ugrožavanje osnivanja novih stranaka ili pokušaj legalizacije korupcije, borba ne proti korupcije, već onih koji se bore protiv korupcije. Oslobađanja problematičnih e, čelnika, neovisnih tijela, zabrana da isti napuste državu. Naravno da se tu radi o propasti vladavne prava. Kad čujete ovaj popis. A ono što me najviše zabrinjava, vjerojatno najviše, jest njekanje istog. No, gospodine Widenholzer, i vama se obraćam. Tišina socijalista je gromoglasna. Vaš doprinos ovdje večeras doista nije bio impresivan. A evo zašto obrana vladavine prava i demokracije nemaju nikakve veze sa stranačkim bojama. Zloporaba vlasti u Mađarskoj ili u Poljskoj to ne može opravdati u Rumunjskoj. I čuo sam sve vas kako ste jako glasni, evo kako poput mene o Mađarskoj, kako ste glasni isto poput mene o Poljskoj, no vaša vaše čutanje je gromoglasno. Vi koristite svoje oblasti da zabranite demokraciju, vi čelnici socijalista demokrata to krivo radite. Hvala. Gospodin vama imate riječ minut i pola. Hvala, predsjedateljice. Pa, gdje je pobogu potpredsjednik Timmermans? Ne vidim ga. Nije tu. Gdje je rumunjsko predsjedništvo? Ne vidim ni njih. Europska unija utemeljena je kako bi se širio mir, demokratska načela i vladavina prava. Kao poput svojih eh, kolega iz redova Pučana, ja sam iznimno zabrinut za stanje vladavne prava i situaciju, trenutnu situaciju u Rumunjskoj. Ne možemo pristati na to da rumunjska vlada pokušava i nastavlja svoje pokuš, nastavlja promjene kaznog e, zakona u Rumunjskoj i ne možemo pristati na njihove stalne pokušaje uplitanja u neovisnost pravosuđa, sudstva, posebni odjel za istrage kojim se vrši pritisak na suce i tužitelje. To sve mora stati. Dakle, sve u svemu rumunske vlasti trebaju prestati djelovati protiv temeljnih vrijednosti Europske unije i to mora biti, to moramo smatrati ključnim prioritetom za sve nas. Uzgled bude rečeno, savjetujem i gospođi Intveld da pobliže pogleda odluku koju su 23. pučani donijeli u Briselu i ne mislim da su vaši komentari bili e, da su dobro odrazili, pravedno odrazili ono što je tamo napisano. Gospodine Bosinaru, samo čas, samo čas. Tražili ste dakle, pitanje poštovanja poslovnika. Dakle, o tome se radi, a ne o bilo čemu drugom. Dobro, hvala. Dragi kolegi, htio sam vas podsjetiti na neke stvari. Obraćam se kolegama iz redova Europske pučke stranke. Možda niste bili tu, no odluka da vijeće ne bude zastupljeno donesena je na sastanku predsjedništva. Pitajte čelnike svojih klubova zastupnika zašto i kako je ta odluka donesena. E, gospodine trebalo trebali ste se pozivati na neki članak poslovnika. Ovo nije bilo pozivanje poslovnika. poslovnik. Gospodin Murešan, izvolite, imate riječ minut i pol. Hvala, predsjedateljice povjerenicu, uvaženi kolege. Rumunjska je proeuropska zemlja. Rumunjski narod poštuje europske vrijednosti. Oni žele pravosuđe, vladanu prava, demokraciju. Zadnjih par godina stotne tisuća ljudi izašli su na ulice kako bi se borili za europske vrijednosti. Političari moraju slušati ono što stanovništvo govori, a stanovništvo ne može mijenjati, političari ne mogu mijenjati pravo u svom, svom vlastnom interesu. Ponavljam, milijuni e, Rumunja ne žele oprost, ne žele amnestiju. Dakle, molim rumunsku vlast da provede sve odluke Venecijanske komisije i neovisnih e, stručnjaka. Europska komisija i Europske komisije u okviru DMCV. Rumunska vlada mora slušati ono što stanovništvo govori. I iz tog razloga predsjednik Johannes 22. 5. je odlučio održati referendum i pružiti mogućnost Rumunjima da izraže, izraze svoje mišljenje glede onoga što se dešava u okviru pravosuđa. Dakle, mogu reći ne o amnestiji, ne prekomjernim promjenama u kaznom pravu. E, kazno pravo treba e, treba uzeti e, dakle preporuke svega onoga što govore nevladne organizacije, E, međunarodno pravo, europsko pravo. Dakle, trebamo podržati te promjene za evropski, u smislu poštivanja europskih vrijednosti. Hvala. O, e, gospođa Grapini ima plavi karton za vas. Hoćete li odgovoriti? Da. Hvala. Uvaženi kolega, imam konkretno pitanje. Rekli ste da se zakone mijenjalo preko noći. Možete li navesti samo jedan, osim onoga koji je gospodin Čološ promijenio preko noći kada je gospodin Pruno bio predsjednik? E, znate li neki drugi zakon koji je tako promijenio preko noći? Hvala vam, gospođo Grapini, na pitanju. Postoji čitav niz naloga i zakona koji je usvojen, e, hitnih e, naloga, dakle 21.5. 22.5. je prvi, drugog dana drugi i poslije toga su ljudi počeli izlaziti na ulice kako bi se borili protiv toga. Jeste završili? Dobro, hvala. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Gospodje Jaroka, imate riječ. Kao prvo dopustite da čestitam rumunjskim kolegama. Znam kako je to hodati u vašim cipelima, s obzirom da sam ja Mađarica, znam da nas se kritizira sa svih strana i čini mi se da ovdje mjerite dvostrukim mjerilom. Dakle, mnoge optužbe su povučene kada reče o Mađarskoj, a to treba učiniti u slučaju Rumunjske. Često se pri tome ispostavlja da je Rumunjska e, doista puno napredovala što se tiče integracije siromašnijih građana. Mi znamo da su mnogi ljudi morali napustiti svoje domove zato što su EU sredstva vrlo polako stizala u Rumunjsku. Dakle, sve institucije bi se trebale udružiti, između ostalog i gospođa Greco, i e, naglasiti da je potrebno brže povlačiti sredstva iz EU fondova kako bismo pomogli onima koji nemaju dostatna sredstva i koji imaju pravo na ta sredstva, ali ona ne stižu do njih zbog nekih birokratskih prepreka i to bismo trebali konačno regulirati. Hvala, gospodin Kristijan. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Vaša tišina pred zloporabama u Rumunjskoj je Gromoglasno reče netko. Pa, dopustite da vam odgovorim. Dakle, cilj moje stranke jeste da se učvrsti europski projekt i da se odstrani dvojna pravila koja vi tolerirate. Dakle, populizam i ekstremizam prijetnja su europskom projektu i oni dolaze otud što su europski djelatnici u potpunosti odvojeni od stvarnosti u europskim predstavnicama. Stav komisije prema Rumunjskoj eh, je takav da ugrožava ugled i Rumunjske i komisije. Komisija se pokušava uplitati u rumunjska interna pitanja poput sudstva. To je neprihvatljivo. Evo, zamislite da je netko od vas budući povjerenik i da se od vas traži da se upličete u suđenja, u sudske postupke u državama članicama. Vi biste bili spremni to dovesti u pitanje. Molim vas, ispričavam se, ali slobno javljanje za riječ je samo jedna minuta vremena za riječ. Dakle, sada predajem riječ gospodinu Jureku. Hvala predsjedateljice. Povjerenica Jourova rekla je da ukoliko se situacija u Rumunjskoj ne promijeni, onda će komisija donijeti nužne mjere. E sad, na svu sreću, ova komisija neće donijeti nikakve nove mjere, bilo ih je već dosta jako štetnih, dakle ovdje se radi samo o izbornim gestikuliranjima. Posljedno pitanje zašto gospodin Timmermans nije tu. Pa mislim da je gospodin Timmermans naviknut na izbor na gestikuliranje ove vrste. Što se tiče rumunjske situacija jest teška, jednako složena kao u Ujedinjenoj kraljevini. I doista mi se ne sviđa tolerancija koju vlast ima prema maloj korupciji, jer svaka korupcija je problem, a opća korupcija je opći problem. No, još jedna stvar mi se doista ne sviđa a to je nadzor političara i građana. To je nešto što nije prihvatljivo i nije moguće. Dakle, to je problem, no Rumunji ga trebaju sami riješiti. Hvala. Gospođa Nikola, izvolite imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, ovakva rasprava o vladavini prava na plenarnom zasjedanju, to je kao što znamo vrlo važna institucija je nepoštivanje vladavine prava. Dakle, radi se samo o taktiziranju, političkom taktiziranju. Ili smatrate da je ova rasprava važna ili nije. Ne znam je li se tu <laughs> krši pravilo ovog visokog doma, pravilo ovog visokog doma. kao da smo u nekakvom matriksu. Dakle, gospođe, gospođa povjerenice, da ste e, vi pratili situaciju u Rumunskoj, biste znali da nijedan zakon nije usvojen. Ja shvaćam da vi želite ostati na vlasti i da želite postići što bolje izborne rezultate, ali morate shvatiti da vas takvo ponašanje još više udaljava od europskih građana i stoga bismo mi svi trebali izbjegavati ovako političko taktiziranje. Molim vas da se nitko ne nervira, dakle primila sam sve u okviru slobodnog javljanja za riječ, svi će dobiti riječ, ali se, molim vas držite se ograničenog vremena. Gospođa Morvaj. Puno hvala. Imam jedno konkretno pitanje gospođu Jurovu. Da li ona postoji iz Štvanbeka i Zoltana Söča? i da li je upoznata sa njihovim slučajem. Mislim da je to pod navodnicima dobar primjer za to kakav se politički pritisak vrši unutar e, provođenja kaznenog prava i predstavlja u stvari povratak u prošlost. Dakle, radi se o suradnji politike, tajnih službi E, zatim nevini ljudi su uhićivani u svrhu ostvarenja političkih ciljeva. Da li ste upoznati sa slučajem Sveća Zoltana koji je osuđen na pet godina zatvora zato što se zalagao za svoja ljudska prava kao mađarska nacionalna manjina i zato je on osuđen na kaznu zatvora. Morate zaključiti sada, molim vas. Ću popa. Gospodin Popa, izvolite imate riječ. Hvala gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća. Dakle, ovo ponovno nije rasprava, već je ovo festival izbornih slogana onih koji su pokrenuli ovu takozvanu raspravu, zato što se u stvari ne spominju nikakvi novi elementi. Vi ste na početku sami rekli da ne želite raspolagati, raspravljati o konkretnim činjenicama. Dakle, nitko ne želi raspravljati o konkretnim činjenicama, već samo nekakvim sumnjama i rizicima. Gospođo povjerenice, mi bismo se doista trebali sada priupitati i zabrinuti ako vi dajete takve izjave. Dakle, i drugi europski političari su rekli da državni odvjetnici moraju odrađivati svoj posao. Dakle, vladavina prava radi da pravosuđe mora biti neovisno. Dakle, mi ne smijemo ništa diktirati, ništa propisivati, bez obzira na to tko je na kojoj poziciji. Puno hvala. Gospođa izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice. Dopustite da prvo postavim jedno pitanje. Dakle, govorimo o vladavini prava. Da li se rade da e, se krše slobode i prava građana? Dakle, to je ono o čemu moramo raspravljati moramo imati e, pravosuđe koje štiti građane moramo se zajednički boriti protiv tajnih dogovora protiv zlouporabe pozicija dakle ne radi se o karijeri pojedinaca i stoga želim apelirati na sve političare u ovome domu e, koji rumunjsku koriste kao izbornu temu da na taj način neće dobiti dodatne glasove. Glasove će dobiti samo ako su vjerodostojni. Neprihvatljivo je da početkom izborne kampanje pokrećemo ovakvu raspravu gdje se radi o unutarnjoj političkoj situaciji jedne države članice. Dakle, to su dvostruka mjerila i to je neprihvatljivo ovo što se danas ovdje događa. Dakle, ovo je političko taktiziranje i podriva vjerodostojnost. Govornica je prekinuta. Hvala, hvala gospođo Vrijeme vam isteklo. Gospodin Đakonov, izvolite. Merci. Uh, ne să înțeleg putem vorbi de... Mm, hvala. Meni nije shvatljivo kako govorimo o tome što znači vladavina prava, a nismo sasvim točno definirali što to znači. Dakle, E, to je e, u nacionalnoj nadležnosti. Postoje vrlo velike razlike između država članica i stoga je vrlo teško ocijeniti što se događa u određenoj državi i nažalost moram reći da se ovdje diže e, velika prašina oko ničega. Dakle, to je nacionalnim, u nacionalnoj nadležnosti. Ja isto naravno očekujem da Europski parlament postavi poštena pravila prema europskim normama, naravno, ali moram isto tako naglasiti da u Rumunskoj ne postoji vladavina prava. Još nije prošlo dovoljno vremena kako bismo izgradili pravnu državu. Možda će biti još potrebno puno više vremena, ali prije toga moramo definirati što to točno znači. Hvala gospođa Duana. Hvala, gospođo povjerenice, predsjedavajuća. Rumunjska je moja domovina i dok ja zastupam svoju domovinu u Europskom parlamentu neću nikome dopuštiti da širi laži o mojoj zemlji, a Rumunjska jest pravna država. I unatoč svemu, svemu tome neke političke rumunjske stranke pokušavaju izazvati drugačiji dojam. Izborni interesi, interesi određenih političkih stranaka um, iskrivljuju sliku o Rumunjskoj. Dakle, oni koji tvrde da nema vladavine prava, to su upravo oni koji vrše pritisak na pravosuđe u Rumunjskoj. Dakle, pravosuđe koje bez dokaza osudilo političare ili se vrši pritisak kako bi se članovi opozicije zaštitili. Dakle, oni bi trebali biti prvi koji ne bi smjeli vršiti pritisak, a sada je govornica prekinuta. Gospođo, hvala vam, ali vrijeme je da prestanete. Gospođa Gomeš, izvolite, imate riječ. U ovom parlamentu sam glasala za to da Rumunjska svojedobno uđe u Europsku uniju i da se i borila sam se protiv onih koji su htjeli da Rumunjska ostane van. Molila sam sve one u Rumunjskoj koji su se borili protiv nemoralnog e, biznisa izvoza rumunjske djece. Većina su bili iz PSD-a, a 15 godina kasnije vidim da rumunjska vlast ne želi ovdje uopće ni biti zastupljena, koja je pod vlasništvom e, Livio Dragne i dopustili su kriminalnoj organizaciji da krade milijune europskih fondova. Kao što socijalistica imam veće zahtjeve od svoje vlastite političke obitelji i zato nisam E, se suzdržavala glede kritike onoga što se dešava u Rumunjskoj i drago mi je vidjeti da konačno moj klub zastupnika ima hrabrost suspendirati PSD i svoje obitelji. Kao što je povjerenica Jourova rekla, ovdje se radi o vladanim prava ne samo u Rumunjskoj, već u cjelokupnoj Europskoj uniji. Ako želimo podržati sve ove hrabre Rumunje, koji se, koji usprkos zimi prosvjeduju, traže vladavnu prava, moramo ih pomoći i podržati u borbi protiv korupcije. Hvala i za kraj, gospodin Lopez Aguilar. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Mm, ja ne mislim samo da u Romanskoj i u Mađarskoj dolazi do kršenja vladavine prava, a rasprava o borbi protiv korupcije, o demokraciji, o temeljnim pravima, ona se uvijek koristi kako bi se iznijele međusobne optužbe i to naspram onih koji su prekršili članak 7. i članak 12. Dakle, radi se o državama gdje nisu provedene ustavne reforme, ali vrlo je važno da se taj dio posla odradi. Dakle, jedan pouzdani mehanizam za nadziranje Mm, vladavine prava i načela iz članka 12. gdje se radi o temeljnim vrednostima demokraciji, o borbi protiv korupcije, to je važno. Taj mehanizam, gospođo Jurova, to je nešto što moramo tražiti od Europske komisije. I imamo i rezoluciju koju smo usvojili i sada to isto tražimo od Europske komisije. To mora biti e, na njihovoj agendi i idućem zakonodavnom razdoblju. Hvala, predajem sada riječ povjerenici Jurovoj. Naša hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Dopuste najprije da iskažem svoje uvjerenje i, ja ovdje predstavljam celokupnu komisiju. Dakle, to je odgovor svim onima koji kritiziraju odsustvo prvog potpredsjednika Timmermansa. Franz Timmermans uveliko je i dugo radio na dijalogu s Rumunjskom i on je zadnja osoba koju treba kritizirati i koju možemo reći da je radila nešto krivo ili loše Rumunjskoj. Drugi komentar. Komisija se ne upliće u pojedine slučajeve u Rumunjskoj. To je odgovor gospođi Grapini. To je naše načelo. Mi se ne uplićemo i tražimo sustavne pojave koje izbijaju u zakonodavstvima i iz tog razloga smo uputili zahtjev za e, zakonodavnim promjenama u Rumunjskoj, jer kumulativno to bi moglo navesti, dovesti do e, urušavanja i narušavanja vladavine prava u mm, Rumunjskoj. E, gospođa Morvaj, ne, ne znam za taj predmet. Jako dobro se sjećam vlastitog slučaj iz 2006. Optužena sam za korupciju 2006. U okviru jednog jako prljavog političkog sudskog postupka. To je bilo motivirano e, političkim interesima i to je bila prava šrada za medije. I još uvijek se sjećam kada sam sjedila u zatvoru, niti jednog trenutka nisam vjerovala da i jedan sudac iz moje zemlje me može nakon podizanja optužnice poslati u zatvor. Imao sam povjerenja u neovisno pravosuđe u mojoj zemlji i uzgled budu rečeno nikad se nije ni došlo do suda jer nije postojala nikakav zakon, to je bila samo politički inicirana prljava igra koja je bila servirana medijima. Toga se jako dobro sjećam. I paradoksalno je što je Rumunjska zemlja koja mi je dala ponudila posao nakon toga jer je moj život e, bio e, uništen, nisam mogla nigdje raditi i to je uveliko utjecalo na moju obitelj. Dakle, odšla sam u Rumunjsku i ta zemlja mi je omogućila da stavim na, da stavim na raspolaganje svoje stručno znanje i ja sam zadnja koja može, koju možete optužiti da djeluje protiv Rumunjske. Samo želim reći ovdje da u Rumunjskoj bi se moglo doći do situacije nepovratne promjene pravosudnog sustava, sustavnih povreda vladavine prava, kada neovisnost i nepristranost sudstva biva dovedeno u pitanje. Ja sam blisko pratila što je Rumunjska radila u okviru CBM-a i bilo mi je drago što što se reforme kreću u pravom smjeru, a istovremeno bila sam i jako zabrinuta zbog promjena, drugih promjena koje su krenule jako krivim putem i na tome smo sada. Neovisno sudstvo najvažniji stup demokratskih država i to je nešto što se razvija desetljećima u svim državama članicama, to je jako dugotrajan proces koji treba dovesti do dobro ravnoteženog e, sustava, e, a jako neovisno pravosuđe je jako važan aspekt toga. Ali njega je, se može doslovno uništiti preko noći. I to je ono što komisija ne želi da se dogodi u Rumunjskoj. Dakle, Ponavljam, rasprava i dijalog i dalje su u tijeku. Slažem se onima od vas koji su rekli da Rumunjska i Rumunji zavređuju više, dakle mi smo htjeli pomoći Rumunjskoj. A sada ova rasprava je prešla na tehničku razinu i bilo bi dobro da se mi vratimo na politički nivo i da imamo pozitivan dijalog koji će omogućiti pozitivne promjene i reforme i nastavak reformi u Rumunjskoj. Najljepša hvala. Merci. Pavel. Gospodine Pavel, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Nisam dala riječ, došli ste u zadnji tren, ne možete dizati plavi karton na govor gospođe Jourove, povjerenice. Osim ako nemate pitanje poštovanja poslovnika, ne, ne služi ničemu govoriti bez mikrofona. Dakle, žao mi je. Trebali ste doći malo ranije ako ste željeli sudjelovati u ovoj raspravi koja je ovim okončana. Dakle,